kaže gospođa May doista je neprihvatljiv. E, sve bi ona to učinila samo da bi izbjegla europske izbore. Jer imat ćete vi sigurno e, i ovdje, e, ako ništa, barem gospodina Farađa koji će voditi Brexit skupinu, a ako ne, onda ćemo na općim izborima u eh, Ujedinjenoj kraljevini imati isto tako gospodina Farađa. Rekao sam gospodinu Barnieru koji je odličan pregovarač, da britanski nas parlament jednostavno e, ne može prisiliti. Ako nam ne date e, pravičan dil, onda to jednostavno neće opstati. trebamo dogovor koji e, ne samo odgovara Europi već i Velikoj Britaniji. U Europskoj uniji imamo e, kažnjavanje kao moderna inkvizicija koja sustavno kažnjava sve one zemlje i osobe koji se ne slažu u potpunosti s vama. Međutim, mi smo iz povijesti naučili e, čak i kroz inkviziciju koja je dominirala Europu da oni koji slobodno razmišljaju mogu opstati. Oni razmišljaju same za sebe. Oni su se uspjeli oduprijeti španjolskoj inkviziciji i to je upravo dovelo e, do e, demokracije, slobodno demokracije u Ujedinjenoj Kraljevini i drugdje. Hvala im. Današnji ljudi koji slobodno razmišljaju su ono što vi zovete populisti. Ja bih radije bio populist nego nepopulist jer ono što vi odbijate i što kažete da su populisti to su oni koji će e, zapravo dominirati i parlamentom i cijelom Europom i koji će u korijenu izmijeniti Europsku uniju. I morate o tome razmisliti. Europska unija se bavi demokracijom isto onako kako se e, inkvizicija e, bavila e, slobodnim razmišljanjem u 16. stoljeću i demokracijom. Premijer je rekao da ne moramo brinuti o migracijama i da mnogi ljudi žele doći na stabilan demokratski dokument. Naravno, pa i ja da živim na takvim mjestima i ja bih volio ovdje doći. Možemo im vjerovati da sam u takvoj situaciji ja bih to htio. Međutim, ako se brojke izmijene, filozofija i demokratska priroda europskog e, kontinenta E, moramo razmisliti e, u čijem interesu radimo, u interesu ljudi koji dolaze ili u interesu koji ovdje žive. Dakle, Evropa, evo završavam, Europa može preživjeti samo ako se e, drži pravila. Ne možete nam ništa nametnuti. Puno ste zemalja uplašili, ali ne na dobar način. Hvala. Poštovani zastupniče, u pravu ste. Gospodin Kobon je govorio više od e, dopuštenog, ali sam svim e, predsjednicima klubova dozvolio da govore duže. Ne mogu e, dodjeljivati više vremena samo onima s kojima se slažem. Pravila su jednaka za sve. U ime ENF-a riječ ima gospodin B. Merci, monsieur le président, monsieur le premier Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodin je E, premijeru, ovaj strašni požar e, koji je pogodio Notre Dame nas je naravno podsjetio u kolikoj mjeri je naša kulturna baština e, zapravo fragilna. Najljepši dragulj naše evropske civilizacije je uništio plamen i to nas je ranilo svih nas, Francuza i Evropljanje. Na sreću, odlična e, reakcija naših e, vatrogasaca je e, omogućila da se jedan dio ipak mogao spasiti i hvala Bogu E, ovaj e, kruna, Isusova kruna je spašena i to je stvarno važno. Međutim, ovdje u svemu ima nečeg dobro pa i u ovom. Drugim riječima, e, sada smo više toga više svjesni u kolikoj mjeri je važno dijeliti ovu našu zajedničku europsku i kršćansku baštinu. Vi ste malo čas spomenuli euroseptike i rekli ste da se oni protive europs ekološkoj e, izgradnji, a to u potpuno griješite. Mi e, u to u potpunosti vjerujemo. Mi smatramo da imamo zajedničku kulturu i da je pred nama veliki izazov, e, trebamo zajednički graditi. Međutim, moramo biti lucidni. Rekli ste da nemate rješenje u odnosu na migracije, da ne možete ništa učiniti kako biste je spriječili. Međutim, možemo reagirati i Mateo Salvini je u Italiji svaki dan pokazuje i dokazuje. Međutim, imamo izbor na jednu stranu stranu, e, Gospodin e, povjerenik nam je rekao da nam treba e, migracija kako bismo kompenzirali deficit, demokratski deficit, a na drugu stranu imate u Italiji vrlo hrabre geste, hrabre vlade koji pomažu građanima s novcem, s poticajima kako bi e, poboljšali europski natalitet. Što se tiče ekonomije, Evropska unija je e, izbacila sve vrsti, e, sve oblike zaštita unutrašnjosti sa upućenim radnicima, nelojalnom konkurencijama izvani sa sporazumima o slobodnoj trgovini. Danas se Kina eh, zaštićuje, eh, Sjedinje američke države se, se štite, svi se štite i koriste vrlo često europski kontinent eh, kao mjesto gdje mogu ekonomski slobodno djelovati, a to vrlo često ugražava upravo našu ekonomiju, našu produkciju i naše E, djelatnike i radnike. I tu opet imamo dvije različite vizije. Na jednu stranu imate one koji smatraju da je e, evropski, e, evropsko gospodarsko područje otvoreno igralište ili drugo način razmišljanja mi koji smatramo da, taj, da ga treba štititi i zaštititi. Danas imamo ogromnu neovlasti Europske komisije. Čuo sam e, gospodina Webera, ali znamo i kako razmišlja gospodin Macron koji smatra da trebamo ići još dalje, da trebamo otići stvarno e, prema još više federalizma i e, da u na kraju isključimo i pravilo jednoglasnog glasanja ili sve ostale vrste glasanja dok, dok na kraju nećemo doći do potpunog totalitarizma. Imamo pet tjedana e, do e, izbora i naravno da će ovo biti e, vrlo važno. Europski kontinent može se oporaviti kako bi ponovno zajedno sve europske države imale veliki utjecaj na svjetskoj sceni. Međutim, E, trebamo se osloboditi od tehnokratskog načina razmišljanja. Europa će e, štititi svoju ekonomiju. Ako to ne učini, postaće sluga drugih e, velikih sila. Europa će braniti svoju će braniti svoju civilizaciju, svoj identitet, svoje korijene. Ako to ne učini, nestat će. Riječ ima gospodin Golniš, nezavisni zastupnik. Gospodine premijeru, dragi kolege, govorite o, budućnosti Europske unije. Moramo biti jasni, e, ta će budućnost biti vrlo tamna ako ne promijenimo perspektivu. U tijekom proteklih 30 godina e, ovdje sam e, vidio prometejsku, lucifersku logiku cijelom svijetu se e, dakle e, se mogu obznaniti načela koja e, izjavljuju ali ih ne prate. Imamo osjećaj da imaju mandat da apsolutno sve politike oni vode, pa i one koje se tiču intimnog života građana, sve politike europskih građana. Ovdje imamo pravila e, e, jako puno pravila, ali su otvoreni u odnosu e, na države koje imaju jako puno pravila. Vi ste se u vašoj zemlji uspjeli osloboditi od totalitarizma Sovjetskog saveza, ali ne možemo reći da ste sada slobodni od nove Rusije. Trebamo u potpunosti promijeniti naš način razmišljanja. E, u odnosu na obit, trebamo insistirati na obitelji, a ne e, na e, promociji seksualnih manjina koje to uostalom i ne traže. Oslobođenje kapitala tržišta, to ne znači da ćemo imati, da ćemo imati sreću i prosperitet. Trebaju nam jednaki građani koji svi uživaju revolt naroda protiv onih koji ih žele suzbiti, koji ih e, ne cijene, e, koji ne slušaju ono što žele. Mi smo e, ti koji su koji i vi spriječavate patriote različitih zemalja da E, zapravo komuniciraju i narod je počeo otvarati oči, vide e, što se događa i sada čuju druge glasove, znaju da je sloboda nacija upravo e, uvjet za preživljavanje tih nacija živjela slobodna Europa, Europa slobodnih nacija. Bio sam fleksibilan kod prvog kruga intervencija. Glasovanje je predviđeno u 12.30. Htio bih dati riječ svima onima koji su zatražili sudjelovanje u slobodnom javljanju za riječ, pa vas molim da se sada pridržavate zadanog vremena. Inače nećemo imati dovoljno vremena za obraćanje nekih zastupnika. Budući da je ovo posljednja sjednica, htio bih da svi iziđu iz ove vijećnice zadovoljni, uključujući i premijera Karinša. Imate riječ sada za prvi odgovor. Izvolite. Thank you very much. Hvala. Prva, prvi govor, moj prvi govor je bio e, možda dugačak, ali sada ću biti jako kratak. Imamo dva načina da se bavimo e, sa razlikama u mišljenjima. Najbolji način je način na koji to činimo ovdje. Raspravljamo slušamo jedni druge, poštujemo se, a na kraju glasamo i onda odlučujemo. Drugi način je nešto e, kroz što je moja zemlja prolazila dugo vremena tijekom okupacije od strane Sovjetskog saveza. Nemate pravo na riječ, nemate pravo izraziti vaše mišljenje, nema glasanja, neko drugi odlučuje umjesto vas i onda vas gurnu. E, maknu s puta. Jasno je koji je najbolji put. Ja sam zadovoljan i drago mi je da razgovaram sa svima koji smatraju da je najbolje e, zajedno surađivati. Mi smo bili kadri zadržati suverene nacije sa jakim identitetom, sa e, svojim kulturama, sa svojim e, jezicima, sa svojim povijestima, ali koje su povezane, a da istovremeno radimo zajedno, da otvorimo e, tržište u jedno jedinstveno tržište, jedinstveni glas koji se čuje u cijelom svijetu. Europska unija nema ništa slično Sovjetskom savezu. Ničeg nema sličnog između Europske unije i Sovjetskim savezom. Ovo je unija slobodne volje. Države članice slobodno sudjeluju u uniji, građani također, iako se građani predomisle, nitko ih ne ispriječava u tome. U tome jest ovo slobodna unija. To je e, jedinstveni eksperiment u svijetu. Sjedine američke države to je država e, koja se e, temelji na imigraciji. Amerikanci, općenito govoreći, su došli iz Europe, iz Afrike, iz Azije, od sukud. I oni nešto ostave iza sebe i postanu zajedno nešto novo. Međutim, mi u Europi ne moramo nigdje otići. Mi jednostavno se okupimo, skupimo i e, idemo dalje zajedno. E, naši su interesi ekonomički, e, ekonomični, naši su interesi politički kako bismo bili snažni zajedno. Jer kada smo zajedno, onda smo snažniji. Hvala lijepo. Hvala na ovom kratkom govoru. Gospodin Kelam. Hvala gospodine predsjedatelju. I meni je ovo posljednji govor u ovom parlamentu. Danas se moramo postaviti pitanje što više možemo učiniti i e, što smo zanemarili. Koji su to aspekti koje smo zanemarili? Europski parlament je e, poistovječio zločine komunista sa zločinima nacista. Radi se ovdje o jednom e, političkom projektu. Da je stvarno e, KGB bio osuđen na isti način kao i Hitlerov gestapo, kao kriminalna organizacija, nema nikakve šanse da, eh, da, da današnji, da bivši eh, oficir sovjetskog KGB-a bude danas predsjednik Rusije. Ova država eh, danas postoji zbog ogromne korupcije. Imamo e, novac iz koji su Rusi ukrali koje je e, oprala upravo e, Rusija. Tome, da, ako se tome stane na kraj, onda ni Putina više neće biti. Zahvaljujem zastupniku Kelamu koji je dugo godina bio e, zastupnik može služiti kao primjer drugima. To sam više puta rekao, on je meni uvijek bio primjer za kojim se treba povoditi i ja ga cijenim zato što se borio za demokraciju, za slobodu svoje zemlje i za Europu. Zahvaljujem mu zato što je dao veliki doprinos ovoj Europskoj uniji i ovom parlamentu. Sljedeći govornik, gospodin Lopec Aguilar. Minister, it's the very end of the mandate of this European Parliament and it's time to show... Sada smo na kraju mandata ovog e, parlamenta i došao je trenutak da pokažemo koliko mjeri smo zahvalni na vašem govoru, zahvalni na vašem radu i vrijeme je da pozdravimo rad predsjednika Jean-Claude Junckera koji e, je e, doista e, držao lijepi govor. Međutim, vi ste rekli da se ne treba boriti protiv populizma, već protiv korijena populizma To nije e, nekompatibilno jer kad ovdje upravo u ovom parlamentu čujete kakve e, budalaštine, takve laži, onda se treba boriti protiv toga. Govorili ste o migracijama. Da, naravno da trebamo osnažiti vanjske granice Europske unije. Međutim, solidarnost je također mandat ugovora Europske unije. Solidarnost e, među državama članicama ili država članica ono što mogu zajednički učiniti u odnosu na azilante, u odnosu na e, tokove, migrantske tokove. Hvala predsjedniče Tajani, hvala e, premijeru Karniš. Zastupnik Starbati ima riječ. Herr äh, Jean-Claude Juncker hat gesagt, man muss... Gospodine predsjedniče, gospodin Jean-Claude Juncker je rekao, Europu treba voljeti. I ja volim Europu, ali baš zato što je volimo, moramo govoriti i o njenim slabostima. Ovdje smo čuli da ne želimo žrtvovati svoje građane na oltaru Europe. Čuli smo gospodina Dobrovskog da to moramo učiniti za našu mladež e, jer ne želimo da mladež nam emigrira, želimo uspjeti ovdje gdje jesmo. E, gospodine Karinše, govorili ste o tome da ne želimo da moramo e, vidjeti kako ćemo urediti svoja tržišta. Ako su tečajevi i kamate e, fiksne, onda nam trebaju drugi parametri. Potrebna je prilagodba e, tržišta rada, a ono što bih ja želio ovdje je da u budućnosti se više ne govori kako moramo žrtvovati građane oltaru Europe nego moramo e, stvarati e, vlastitu radnu snagu. Same zemlje moraju biti konkurentne i to je zadatak koji imamo u budućnosti. E, Mitrofanovs. Gospodin Mitrofanovs ima riječ. Dear uh, initially I was going to speak about uh, brain drain. Uh, Govorili smo o, o oticaju mozgova mi e, gubimo mlade stručnjake. Što možemo učiniti na europskoj razini da e, ovo zaustavimo? Međutim, o tome sam htio govoriti, ali ipak se moram nadovezati na e, govor našeg premijera Karinca. Zašto? Zato što je zatražio od parlamenta od Europske unije da prate dobar primjer integracije u Latviji. Ja vam moram reći da to nije e, doista uspješna priča. To je zapravo strašna, sramotna priča uništavanja e, e, manjina nakon proglašenja nezavisnosti ove stranke manjina su dale e, e, naravno bile su za nezavisnost, međutim to više nije slučaj jer e, naše, naša djeca više ne mogu ići u školu na svojem materinjem jeziku. Molim vas, drage kolege, nemojte pratiti ovaj primjer. 100 godina, 2000 godine um, živjeli smo u ovom groznom svijetu gdje smo imali ovu strašnu Europu. Moja e, domovina, nesretna Europa. Ako e, preživite e, bitke, hoćete li i dalje, hoćeš li dalje biti kadra, voliti Boga, mir, ljubav. Ja sam zapravo sada citirala e, jednu pjesmu mađarskog pjesnika napisanu 1923. I čuli ste e, dakle prvu i zadnju, e, zadnji stih ove pjesme i to su ovo je moje s Bogom Europskom parlamentu neka nam Bog pomogne neka Bog pomogne kršćanskoj Europi. Gospodin Zverima riječ. gospod predsjednik vlade. Hvala, gospodine premijeru. Što se tiče vaše karijere, način na koji ste vi postali premijer je stvarno primjeran i drago mi je zbog vas. Vi ste bili član moje političke obitelji i velike većine E, i danas vi vodite efikasno svoju državu. Htio sam to podcrtati zato što sam bio prisutan i vidio sam kojom kompetentnošću i kojom pozitivnošću vi vodite državu i nadam se da će to imati pozitivan utjecaj na vašu zemlju. Ta je zemlja bila u tranziciji kao i moja zemlja Slovenija i e, pozabavila se mnogim gorućim pitanjima i to još uvijek radi danas. Postoji jedna, mm, jedna osoba u mojoj zemlji koja je osuđena Postoji općenito problem s pravosuđem u svim državama Europske unije. Europska unija bi u nekim slučajevima trebala intervenirati prikladnim mehanizmima e, kad se dolazi do kršenja temeljnih prava u tranzicijskim zemljama. Gospođa Pilar de Castillo. Hvala, gospodine predsjedniče. Jako mi je drago što imamo danas kao gosta premijera koji je bio izvrstan kolega Moram reći da je Kristjani Karinš osoba koja je stavila trag u ovom parlamentu. Bio si koordinator, bio si zadužen za jako važne dosije. Ali najvažnija stvar danas je to da si ti za sobom ostavio misiju za Europsku uniju što se tiče prošlosti, sadašnjosti i najvažnije u vezi s time kamo ćemo u budućnosti. I e, u tom pogledu ti si s pravom spomenuo ulogu koju e, odigrava zajedničko tržište, digitalno jedinstveno tržište posebice. Rekao si što već imamo i znaš, kao što i mi znamo, da je glavna prepreka u vijeću to je institucija Europske unije koja najviše pruža otpor. To nije komisija, nije parlament, to je vijeće koje okljeva kad se radi o tome da se uklone te prepreke. Sad smo u privilegiranoj poziciji u vijeću, e, a vi imate e, privilegirano mjesto u vijeću, možete e, jakim glasom zagovarati napredak. Želim vam sve najbolje u tom smislu. Gospođa Kumpula Natri ima riječ. Hvala predsjedniče. Imala sam čast upoznati gospodina Karinša kao zastupnika. Dok je bio zastupnik u ITRE-u, radili smo na energetici u Europi. E, jedinstveno tržište je on krasno opisao. Pitala sam se radim li dobro za tu Europu gdje trebamo biti dovoljno e, smjeli i preuzeti prednosti koje smo zajedno stvorili. Više od 20% eh, BDP-a svijeta, više od 20%. Dakle, recite mi odakle dolazi ta populistička ideja da se zatvore granice ili eh, da se zatvore prolazi u drugim dijelovima kontinenta. Mislim da to ne bi moglo pomoći evropljanima ali jedinstveno tržište ima tu prednost da možemo biti smjeli kad govorimo o klimatskim promjenima jer zajedno možemo nešto promijeniti. Nijedna zemlja ne može nešto sama promijeniti. To se događa u obiteljima s djecom. E, netko treba automobil, ali na tržištu danas imamo automobile koji imaju manje emisije. Imamo e, tržište sa više od 20% udjela, to možemo učiniti, možemo imati takve automobile. Na izborima možemo se obraćati građanima. Mislim da svi trebaju znati da također radimo za prava radnika koje trebaju moći prelaziti granice, trebamo pravednija tržišta rada, tržište rada za europske građane. Gospodin Demes Maker ima riječ. Hvala poštovani premijeru. Nakon ovog jakog vašeg govora vjerujem još više snazi malih demokratskih država e, koje su kvalitetne i koje daju dobre rezultate. Small is beautiful. Latvija nakon e, dominacije jačih susjeda pretvorila se, postala uspješna država, a istovremeno vidimo da Europska unija danas ima poteškoća s ovakvim državama. Katalonije, na primjer, i e, ovakve pokrajine koje su jake, e, smatraju se opasnima u nastojanjima da postanu neovisne i eh, vidjeli smo do koje represije došlo u Kataloniji protiv političkih lidera. To je skandalozno. Eh, politički projekt Europske unije dobit će podršku ako temeljna demokratska prava budu ojačana ovim projektom i zato ja šaljem apel kao mala država eh, moramo biti veliki, ne smijemo opravdavati sve što je krivo. Speaker. Poštovani predsjedniče, premijeru, htio bih reći da razvoj Latvije, Estonije, Litve je zapravo e, dostignuće moderne povijesti Europe. To je čudo kojim je postignuta e, sloboda i mir. Prije 30 godina u Švedskoj započeo sam s kampanjom za podršku neovisnosti baltičkih zemalja. Baltičke republike su se tada borile, sastao sam se s Tunom, Sandrom i ostalima koji su se borili za neovisnost e, u sovjetskom teritoriju. A sada moj dobar prijatelj sjedi ovdje i ti si moj dobar prijatelj. Moj dobar prijatelj postao je glavni e, zastupnik u ovom parlamentu i sada vodi slobodnu i neovisnu Latviju. To je čudo i želim reći našim kolegama ovdje, jer za mene je ovo posljednji govor u ovoj vječnici, da je dobro što te imamo ovdje, Kristijaniš Karinč. Ali zar ne trebamo i Koburne i Faraže koji će također biti ovdje E, osobe koje će nam pokazati kakav bi apsurd bio da nemamo Europsku uniju, jer vi imate viziju političke promjene, e, ne upadate u institucionalne prepirke. Možemo činiti bolje, a oni pokazaju absurd toga da ništa ne činimo. Vi ste najbolje što imamo u Europi, vaša zemlja, a ja kao šveđanin mogu reći da sam ponosa na to što vas imam kao susjeda. Thank you, Hvala Gunnar na tvom angažmanu u ovom parlamentu. Zahvaljujem. Gospodin Bogović ima riječ. Lep dobar dan, spoštovani Kristijan. Prav vesel sem, da te... Dobar dan, E, dobrodošao, Kristen. Drago mi je što si se vratio vamo. E, imali smo jako kvalitetne trenutke suradnje u Europskom parlamentu. Bilo mi je drago saslušati tvoje obraćanje. I premijer Slovenije je također imao mogućnost doći k nama, ali je odbio poziv. Zahvaljujem tebi što si održao ovaj govor pun elana. Na kraju e, ovog niza premijera koji su došli k nama. Tvoja zemlja je imala tešku prošlost, ti si e, sin imigranata i tvoja prošlost bila teška i zato tvoja pripadnost Europskoj uniji je nešto što me oduševljava. Pripadnost jedinstvenom tržištu je također važna, ali i temeljne slobode. Slažem se s onime što je rečeno Europu treba razvijati i što se tiče zapošljavanja i istraživanja e, u svim perspektivama i trebamo imati više sredstava za to u VFO-u. E, neto e, platitelji u vijeću moraju shvatiti da kroz politiku kohezije i poljoprivrednu politiku mi moramo doći do 3% e, BDP-a kako bi europski projekt postao privlačljiv, privlačljiv privlačan. Gracias, primer ministro. Hvala e, gospodine premijeru. Za vrijeme ovog zakonodavnog razdoblja smo imali priliku s vama surađivali. I ovo je moj zadnji govor ovdje u parlamentu. Radili smo na integriranom tržištu, na konkurentnosti e, i e, mnogo, u mnogo e, predmeta surađivali s komisijom. Vidjeli smo kako se postavljate prema izazovima klimatskih promjena. To je trenutno naj jača opasnost s kojom smo suočeni na ovoj planeti. Surađivali smo na razvoju čiste energije, na obnovljivim energijama. Trudili smo se da se što više prošire e, takve vrste energije, a da bude što manje e, onih e, konvencionalnih izvora. I to i u prometu, i u hlađenju, i u grijanju, u svim primjenama. Zajednički smo radili na pitanjima smanjenja emisija. Govorili smo o zajedničkom europskom zakonskom okviru i rekli smo imat ćemo regulaciju koja će biti doista učinkovita u suzbijanju klimatskih promjena. Europa će imati budućnost samo ako se suočavamo s velikim izazovima. Hvala vam gospodine premijeru na vašem doprinosu. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege i kolegice premijeru. Danas smo čuli više puta da Europska unija i parlament proizvode odlične brojke, statistike i vi ste dobar primjer za to. Radili smo zajedno na pitanjima korupcije i borili se protiv toga. Surađivali smo na pitanjima pranja novca i vi vrlo dobro znate što je opran novac. Ne radi se samo o novcu koji proizlazi iz kaznenog dijela, nego je pitanje zašto se koristi za daljnja kaznena dijela, za terorizam, za e, trgovinu ljudima i drugim, za druge svrhe. U sljedećem sazivu parlamenta htio bih govoriti o tim pitanjima e, i nadovezati se na današnju raspravu. Hvala. Gospodin Lojdere. Poštovani kolege, dragi Krišjanis, Jako sam ponosna na našeg premijera. Tvoj e, govor je bio briljantan program za budućnost Europe. Nisi izbjegao bolne, bolna pitanja. Zahvaljujem ti na tome. E, također sam ponosna na to što si uspjela stvoriti, uspio stvoriti vladu u Latviji sa novim snagama sa svim time čega su se kandidati bojali. Bojali su se biti kandidati koalicije, ali ti si uspio u tome i teške su zadaće pred nama. Moramo smanjiti troškove zato što manje novca dobivamo od kohezijskih politika Europske unije. Izravna plaćanja su mnogo puta više struko manje u odnosu na druge države, integracija društva. Čuli smo ovdje e, da politika rusifikacije se nastavlja i mi se i dalje borimo protiv toga. Sada su važna pitanja manjina. Latvija je jedina zemlja u kojoj još uvijek imamo e, programe školovanja na ruskom i to u cijelom ciklusu školovanja. To je, će biti teška zadaća baviti se time za Latviju kao i za ostale, ali sigurna Europa je u našem interesu, interesu sviju. Hvala i želim ti sve najbolje. Gospodin Bostinaru ima riječ. Grazie, prezidente. Dear Mr. Prime Minister. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani premijeru, htio bih vam zahvaliti na eh, vašem jakom pragmatičnom angažmanu u vašem govoru i zahvaljujem također na realizmu i na dosljednoj procjeni e, i vašem doprinosu. Slažem se s mnogim vašim izjavama. Ja i moja zemlja, Rumunjska, smatramo da je Rusija ono što vi smatrate u vašoj zemlji. U tom kontekstu kako e, Latvija gleda na stvaranje europske obrane i kakav bi bio budući odnos između europske obrane i NATO-a? Kakav odnos trebamo graditi? Hvala vam unaprijed na odgovoru. Gospodin Bensen ima riječ. Poštovani predsjedniče, poštovani e, premijeru, zahvaljujem na ovom e, govoru koji ima e, vizionarsko nastrojenost. Zahvaljujemo što ste govorili o zajedničkom tržištu. Htio bih vas zamoliti da budete glasnogovornik ovakvog stajališta i u vijeću, onda kad budu započeli pregovori s postkomunističkom ili komunističkom Kinom vidjeli smo e, kakve se e, fuzije potiču u Kini sa velikim subvencijama za brodogradnju. To znači da kineske tvrtke e, kupuju i prodaju brodove po niskim cijenama i zbog toga se uništava brodogradnja i pomorski prijevoz kod nas bez obzira na prava, pravila VTO-a i na pravila privatnih operatera u Europi koji ne dobivaju subvencije. Ne možemo se skrivati e, iza toga i zato vijeće treba preuzeti tu obvezu i komisija također da riješi taj problem. Hvala. Gospodine ministre, čestitam vam na ovom govoru koji je bio vrlo inspirativan, najbolji koji smo čuli od raznih e, premijera. Sobre politike de coesão i e os fundos de Što se tiče pitanja kohezijske politike i kohezijskih e, fondova, komisija je dala prijedlog. Primjerice Latvija se tu prilično potrudila Međutim, 14% e, je izgubljeno. E, Hrvatska je izgubila 5%, Portugal je izgubio. Znači, to su zemlje koje su zapravo izgubile sredstva kroz kohezijsku politiku. Gospodine Karinš, što mislite o tome? Što kanite poduzeti? Hoćete li razgovarati s ministrom Pedrom Markešom to su zemlje koje su se držale svih europskih pravila. To su Italija, Španjolska, e, e, to su zemlje sve koje daju svoje doprinose, a dobivaju manje sredstava iz tog fonda. Što mislite učiniti u vezi s komisijnim prijedlozima? Hvala, gospodine predsjedniče. Premijeru, u vašem govoru ste pokazali svoj mobilni telefon i ispričali ste nam priču o e, muškarcu i trima sinovima. Govorili ste o raznim razlikama, ali neke osobe su napisale pismo latinskoj vladi kako bi se zadržalo školovanje na jezicima manjine. Vi ste ih prozvali budalama. Jedna od budala to sam ja i moji kolege iz kluba socijalista i demokrata. Gospođo Sargentini, vi ste imali izvrsno izvješće o pranju novca, ali niste rekli ni riječ o e, vašoj supruzi i e, prodaji e, nekretnina. To možda nije dobar primjer. Gospodine Kaniš, ako želite promijeniti Europu, morate krenuti od sebe morate se odreći svog američkog državljanstva. Gospodin Kelly ima riječ. Eh, Pet godina ste sjedili ovdje između mene i Gonara, a ti bili ste odličan kolega. E, došao sam ovamo prije deset godina, otišao sam u kantinu prvi dan i vjerojatno sam izgledao kao izgubljena duša jer ti neki kolege ste me pozvali na to da ručam s vama. Nisam to zaboravio. E, to pokazuje da si veliki prijatelj Kristijaniš. E, zahvaljujem što si spomenuo Irsku na sastanku Pučana jučer. Još jedno pitanje. Spomenuo si kriminal i pranje novca i to kako si e, riješio to pitanje u tvojom, tvojoj državi? Rekao si da se prebacuje novac iz jedne države u drugu. U sljedećem sazivu parlamenta trebamo pokušati e, smanjiti pranje novca i kriminal za dobrobit građana. Bio si odličan kolega i pozdravljam tvoju novu funkciju premijera. Gospođa Gomeš ima riječ. Welcome, Prime Dobrodošao premijeru Karinš. Drago mi je što vas vidim danas ovdje. Uživala sam raditi s vama u timu koji je pregovarao o četvrtoj i petoj direktivi protiv pranja novca. E, na temelju e, istražnih povjerenstava Europskog parlamenta o poreznim pitanjima radila se na tim pitanjima kao i vi. Slažem se s vama, trebamo europsko centralno nadziranje pranja novca, ali dozvolite mi da vas pitam sada kao premijer, hoćete li također gureti prema financijskoj jedinici u Europskom parlamentu u sklopu pete direktive e, protiv pranja novca. Hoćete li tražiti reformu PDV-a koju je komisija predložila, a unatoč tomu što e, daje jako puno novca organiziranom kriminalu, a i terorističkim organizacijama kroz e, takozvane karuzel prijevare, kružne prijevare. E, hoćete li također djelovati u području oporezivanja? To je krucijalno pitanje što se tiče komisije kako bismo se borili protiv dumpinga u oporezivanje zbog koje dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja. Uh, Hvala predsjedniče. ovo je moje posljednje obraćanje u Europskom parlamentu. Drago mi je što moj dobar prijatelj, premijer Karinš je danas s nama. Ono što je rekao danas je pozitivan, pragmatičan primjer za budućnost Europske unije. Najbolji način da se borimo protiv populizma i nacionalizma u državama članicama bez obzira jesu li s ljevice ili desnice. Najbolji način je da osiguramo prosperitet u Europskoj uniji. Europska unija nije samo projekt mira, to je također projekt ekonomskog i socijalnog napretka. I vaš program premijeru je danas jasan. Više trgovine, uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu i borba protiv protekcionizma, više otvorenog ulaganja prema Europskoj uniji, prikladna tržišno natjecanje. Time ćemo imati više ulaganja, više radnih mjesta, više rasta i više nade za budućnost naših građana u Europskoj uniji. Mi smo vam uz bok, gospodine premijeru, i drago nime što je vaša zemlja ušla u područje demokracije i vladavine prava. I drago nime što ste se danas obratili našem domu. Gospodin Weidenholzer ima riječ. Honorevole Gospodin Weidenholzer ima riječ. Ok. Virkunen. Nema ga. Gospodin Virkunen. Arvoisa. Gospođa Virkunen. Hvala predsjedniče. Za razliku od mnogih kolega, eh, ja bih htjela da to ne bude moj posljednje obraćanje u ovom domu. Zahvaljujem se gospodinu premijeru na energiji pozitivnosti koju je unio u svoje obraćanje. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama tijekom ovih godina u odboru INTA. Kad smo započeli ovaj mandat, prioritet bio je stvaranje radnih mjesta, više ulaganja i novih tvrtki. Mislim da smo bili uspješni, imamo više radnika u Europi danas, imamo više ulaganja i stopa rasta je viša u odnosu na prije krize. Ali međunarodno natjecanje je teško, e, digitalno tržište se mijenja. Što mislite da bi Europska unija i države članice trebale učiniti i na čemu bi se trebali usredotočiti kako bismo jačili naše gospodarstvo u budućnosti? Gospodin riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine premijeru, Danas bih se htio zahvaliti upravo vama na odličnom govoru koji ste održali. Vi ste govorili o prošlosti ne samo Latvije, nego i drugih baltičkih država, Litve i Estonije. Neću vam danas postavljati pitanja. To je moj posljednji govor u ovom domu. I danas bih vas samo htio potaknuti na to kao predstavnik vijeća da date potporu stvaranju energetskog tržišta a kao drugo potičem vas na to da potaknete e, željeznički projekt na Baltiku, da se koncentrirati na socijalnu pravdu i s pravom da potaknete pitanje e, plaćanja u poljoprivredi o kojima ste danas govorili. Želim vam sve najbolje u osobnom i profesionalnom životu. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Želim se zahvaliti e, Krišijanisu Karinšu. On je u svome govoru spomenuo doista bitne stvari. Što se tiče digitalnog tržišta, imaš pravo. Ako ne želimo e, probiti sve granice, pogotovo za roaming, onda nam neće uspjeti e, stvoriti učinkovite platforme koje trebamo u Europi. Trebamo mogućnost da imamo jednu te istu SIM karticu koju možemo kupiti u svim zemljama članicama. Trebamo dobro područje gdje se razvijaju tehnologije jer će to odlučiti o našoj budućnosti. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su se borili za zajedničko digitalno tržište i tako osigurali budućnost naše mladosti. Hvala. Gospodin Anco. Um, Hvala na ovoj sjajnoj mogućnosti. Poštovani kolege, za mnoge osobe ovdje to E, mog zastupnika ovdje je zadnja mogućnost obraćanja ovom parlamentu. Za mene je e, također tako. Ja sam novi zastupnik, pridružio sam se Europskom parlamentu samo prije deset godina. To je za mene prvo i posljednje obraćanje u ovom domu. E, pa molim vas da mi onda date dvostruko više vremena jer to je za mene prvo i posljednje obraćanje. Zahvaljujem gospodinu premijeru. Ja sam htio postaviti isto pitanje kao i kolega iz Rumunjske o europskoj obrani. Htio bih vas nešto pitati o odnosima između Europske unije i Rusije. Rusija je prekršali međunarodna pravila i e, ilegalno je okupirala Gruziju, dio Ukrajine, e, Moldovu što vi mislite o tome i kako gledate na taj težak odnos koji imamo s Rusijom zbog onoga što ona čini? Kako će se to razvijati u budućnosti? Hvala i još jedno što ste mi dali priliku da vam se obratim. Htio sam vam dati još jednu minutu, ali vi to niste iskoristili. E, gospodin Andru Kijene, je li on prisutan u dvorani? No, allora... Nema ga. Time zaključujemo slobodno javne za riječ, a sada riječ ima gospodin premijer Karinč. Izvolite. Oh. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, ja sam puno bilješaka napravio dok ste govorili i puno toga imam za razmišljanje. Teme, sigurnost, energija, kohezija, poljoprivreda, imigracija, pranje novca, socijalna Europa, EU, Rusija, sve to. Ako bi stvarno pokušao odgovoriti, onda bi moj drugi e, govor bio stvarno dulji nego prvi, pa to jednostavno neću učiniti. Ali ono što želim učiniti, to je da kažem nekoliko stvari. Kao prvo, kao nekadašnji e, zastupnik želim svakom od vas zahvaliti e, na mogućnosti časti časti, čast koja je bila raditi s vama. Tijekom proteklih skoro deset godina E, to je za mene bilo jedno fantastično iskustvo. E, moram malo emocionalno reagiram, ali stvarno vam želim svima zahvaliti na fantastičnoj suradnji. Za mnogo od vas kažete da je ovo vaš posljednji govor u parlamentu. Ali meni je ovo prvi govor u parlamentu kao premijer pa e, mi je to sada još veća čast. A sada nešto u odnosu na ovu raspravu koju smo imali, dragi kolege. Europska unija nije perfektna, naravno da nije perfektna. I kada nam glasači kažu da nešto ne ide, nije u redu, onda ih trebamo poslušati. Ne možemo im reći, ma ne, sve je u redu. Ne, moramo slušati Moramo ih čuti jer ljudi su zabrinuti ili za svoj posao ili u odnosu na imigraciju ili u odnosu na klimu ili sigurnost, ali sve su to pravi problemi. Međutim, imamo i prave odgovore. I možemo e, u budućnosti nastaviti raditi zajedno kao unija suverenih nezavisnih nacija. Ne ustupamo ni jedan kvadratni centimetar nacionalnog identiteta, jezika, kulture, ali smo ipak zajedno kako bismo se zajedno borili. Mi smo unija vrijednosti, sloboda, demokracija i vladavina prava. Kao Latvijac mogu vam reći da mi znamo šta to znači živjeti bez slobode, bez demokracije i bez vladavine prava. Ovo nije nešto e, što bi iko ikada trebao e, doživjeti. Imamo e, jedan ključni način kako potaknuti gospodarski rast unutar Europske unije, a to je jedinstveno tržište. Trebamo jednostavno ukinuti unutar EU-a sve prepreke jedinstvenom tržištu. Trebamo stvoriti takav poslovni okoliš da sva naša poduzeća mogu postati pravi igrači koji nešto znače na međunarodnoj pozornici. Pitanje imigracije Njime se možemo pozabaviti tako da ćemo osnažiti vanjske granice. To je nešto što moramo učiniti jer time što ćemo osnažiti vanjske granice onda možemo držati unutarnje granice otvorenim i time nećemo ugroziti jedinstveno tržište. Možemo imati e, pravu, jasnu, inteligentnu tranziciju prema e, čistoj energiji. Dakle, tržište je ono koje treba e, dopustiti slobodu cijena i onda ćemo imati bolju zelenu energiju i bolju tranziciju. Što se tiče naše zajedničke sigurnosti, ne vidim nikakvu kontradikciju u tome što e, smo članovi NATO, kao što je to recimo moja država, ili e, i snažnija suradnja u pogledu obrane europskih država. Mi možemo biti članovi Europske unije i možemo doprinijeti sigurnosti Europske unije isto, a da smo istovremeno članovi NATO-a. E, moramo osigurati sigurnost informacija i vrijeme je da stvarno ozbiljno počnemo razmišljati o zakonodavstvu, e, da vidimo kakva je odgovornost e, društvenih mreža i platformi za društvene mreže u odnosu na dezinformacije i širenje dezinformacije. Jer to i nije nešto što, što možemo prihvatiti u demokraciji. Ne moramo se boriti protiv populizma. Ne obvezatno. Populizme slušaju ljudi koji su nesretni Moramo eh, pogledati što je uzrok tome. Moramo podsjetiti narod da smo eh, kao Unija jednostavno snažniji. Kao eh, hrpa nekakvih štapića. Uzmite štapić, svaki od štapića možete naravno slomiti, ali ako ih pogledate zajedno, onda to ne možete učiniti. I naša, to su naše ideje, naša ideja slobodnog tržišta i onda mi možemo prodati u tuđa tržišta, na druga tržišta, a ne da oni prodiru u naše, ako smo zajedno. Dakle, pred nama je jedna velika odgovornost, a odgovornost je da preuzmemo te vrijednosti sloboda, demokracija i e, pra e, vladavina tržišta, da to dovedemo na slobodno tržište, mirovni, na miran način, e, tako da raspravljamo, tako da uključimo građane i onda idemo dalje zajedno. Hvala.